parlamenta i vidjeli ste samo <laughs> mene i gospodina Kellya i predsjedanje, ali evo sada e, prekidamo sjednicu do pet